Ja. Ja, liebe Kolleginnen Poštovane kolegice i kolege, poštovani e, kandidate za povjerenika, e, gospodin Vojčehovski, dame i gospodo, Poštovani gospodine Vojčehovski, pozdravljam vas u ime svih e, članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Vaša nazočnost je definitivno vrhunac e, događaja na našem odboru. E, vi se ovdje ne nalazite na nepoznatom području jer ste 12 godina bili član ovog odbora i u čitavom tom razdoblju obavljali ste i funkciju dopredsjednika ovog odbora prije nego što ste otišli iz parlamenta kako biste u zadnji eh, tri godine radili na funkciji člana Europskog revizorskog suda. Eh, to znači da dobro poznajete europska pitanja, obavljali ste i važne eh, pravosudne funkcije u svojoj vlastitoj zemlji, pa sve do suca na Vrhovnom sudu. E, što znači da e, igrate i važnu ulogu, jeste bili i e, zamjenik predsjednika parlamenta Poljske i državni tajnik za zakonodavna pitanja. Želim podsjetiti ovaj odbor da smo mi u svojem poslovniku, odnosno u smjernicama poslovnika, mi e, provodimo saslušanja vezano uz opće kompetencije, e, a i e, u odnosu na osobnu neovisnost. Mi ovdje imamo priliku ocijeniti znanje kandidata o potencijalnom portfelju kao i sposobnosti komunikacije. Želio bih vas podsjetiti da kandidat za povjerenika, gospodin Vojčehovski, ovdje E, je odgovorio i pisanim putem na pripremljeni upitnik, odnosno pripremljena pitanja i to je podijeljeno na svim jezicima zastupnicima. Na kraju želio bih podsjetiti da kandidat za povjerenika, gospodin Vojčehovski, prije ovog saslušanja Ispričavam se, znači želim podsjetiti da e, pravni odbor, e, zakonodavni odbor nema nikakvih e, prigovora na ovu kandidaturu. Prije nego što uđemo u e, raspravu želio bih vas podsjetiti na neke važne točke vezane u strukturu rasprave e, kandidata za povjerenika. Molimo da održi uvodni govor ne više od 15 minuta. Na kraju ovog sastanka dobit će 5 minuta za završne napomene. Hvala vam gospodine Vojčehovski unaprijed e, što ćete poštivati svoje vrijeme. Dakle, nakon toga imamo pitanja za 20, e, vremena za 25 pitanja e, naših zastupnika u okviru od 5 minuta, jedna minuta za pitanje i dvije minute za odgovor gospodina Vojčehovskog. I sve ukupno pitanje i odgovor e, ne bi smjeli trajati više od e, jedna minuta plus e, jedna minuta. Hvala unaprijed kolegama što će se držati tog vremenskog plana. Prvi krug od sedam pitanja postavljaju koordinatori klubova, a u drugom krugu imamo 18 pitanja koji se temelji na ukupnoj podjeli pitanja među klubovima, uključujući predstavnika e, neovisnih zastupnika. Molimo imajte na, na umu da imamo prijevod na 23 jezika, što znači da svi mogu koristiti svoj vlastiti jezik, međutim podsjećamo vas da sve ono što kažete mora e, biti i prevedeno, tako da vas molimo da ne govorite prebrzo. Ja. Gut, dann können wir jetzt in unsere Arbeiten einsteigen. Krećemo onda sada e, s našim današnjim zadatkom, odnosno s radom. E, gospodine Vojčakovski, imate 15 minuta. Izvolite. Thank you very much, Mr. President. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Velika mi je čast, a ovo je veliki izazov za mene, da budem danas ovdje pred vama. Kao što je rekao predsjednik odbora, 12 godina bio sam zastupnik u Europskom parlamentu, bio sam član ovog odbora i njegov potpredsjednik. Surađivao sam s velikim brojem među vama Posljednje tri godine e, bio sam na Europskom revizorskom sudu, a također i tamo je područje poljoprivrede bilo u mojoj nadležnosti. Prošle godine došao sam pred dva e, da bih vam e, predstavio izvješće Revizorskog suda o ruralnim područjima i o mladim poljoprivrednicima. A također sam predstavljao i izvješća o sigurnosti hrane, a isto tako moju kandidaturu je bio predstavio jedan od kolega iz Revizorskog suda o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, a moje e, izvješće bit će također predstavljeno makrobiotska opornost, također vezana za poljoprivredu. Dame i gospodo, kad sam predstavljao izvješće pred ovim vijećem o programu za mlade poljoprivrednike predstavio sam također i šokantne informacije, šokantne za neke uši. Naime, tijekom jednog desetljeća od 2005. do 2015. godine 4 milijuna poljoprivrednih gospodarstava je nestalo u Europi. Bilo ih je 15 milijuna a deset godina kasnije manje od 11 milijuna poljoprivrednih gospodarstava. Što znači 4 milijuna gospodarstava kroz 10 godina, znači 40 tisuća e, mjesečno i više od 1 tisuće na dan. Mi ćemo ovdje biti tri sata, što znači da će za vrijeme naše rasprave vjerojatno više stotina poljoprivrednih gospodarstava prestati raditi i to će biti eh, za njih vrlo teško. Tragično, nije lako eh, biti jednog dana poljoprivrednik, a drugog dana nešto drugo, primjerice taksist ili nešto drugo. To je dramatična situacija u kojoj se nalaze europski poljoprivrednici. U Francuskoj, na primjer, vlada prava pošast samoubojstava među poljoprivrednicima. Upravo je počeo igrati film koji se zove Onon de la Terre u ime zemlje, koji govori upravo o toj temi, o poljoprivrednicima koji su izgubili e, izvor prihoda, izgubili su svoje gospodarstvo. Možda sam na početku mog govora preveliki pesimist. Obećavam, međutim, da ću biti puno veći optimista kada budem zastupao poljoprivrednike. Kakva je razlika između pesimista i optimista. pesimist je obično čovjek koji je bolje informiran. Vrlo je važno imati stvarnu sliku situacije koja je trenutna u europskoj poljoprivredi. Jedan od razloga zašto sam e, pristao na kandidaturu za mjesto povjerenika za poljoprivredu jedan od razloga bio je dakle mogućnost koju imamo da stvorimo dugoročnu viziju i strategiju za europske poljoprivrednike. To je jedan od mojih zadataka. Gospođa predsjednica von der Leyen napisala mi je to u mandatnom pismu. To će mi biti zadatak, naravno, ako me ovaj parlament potvrdi, Dakle, morat ću stvoriti dugoročnu viziju za europske poljoprivrednike. Imamo takve dugoročne vizije za klimatske politike, za energetske politike. Nemamo dugoročne vizije za budućnost europske poljoprivrede. A takva je vizija vrlo važna. To od nas traže poljoprivrednici. Pitaju nas kako će biti naša budućnost, kako će biti budućnost naše djece. Važno je stoga dati odgovore na to pitanje, dati pozitivan odgovor i pokazati da europska poljoprivreda ima budućnost. Stvaranje dugoročne vizije važno je. Možda ipak još jedan dodatak na ovo što sam malo prije rekao. Naime, europski čelnici poput De Gola, Adenauera i e, drugih koji su bili na čelu evropskih država 1962. godine kada je počela zajednička poljoprivredna politika i oni su imali viziju. Dakle, govorilo se i uspjeli smo u tome da imamo poljoprivredu i dovoljno hrane. Međutim, ima puno slabosti i postoji velika potreba za reformom zajedničke poljoprivredne politike. Međutim, to je ipak uspješnica. Radilo se dakle o dugoročnoj viziji europskih političara koji su odlučili osnovati zajedničku poljoprivrednu politiku. A sada nam je potrebna dugoročna vizija kako bismo znali kako reformirati tu politiku kako bi budućnost postojala ne samo za europske poljoprivrednike, jer zajednička poljoprivredna politika nije stvar samo poljoprivrednika. To je važno za društvo u cjelini. Moramo zaštititi europske poljoprivredu, ali za društvo u cjelini važno je opskrba hranom. Važna je i zdravstvena ispravnost hrane a poljoprivreda je također vrlo značajna za naš planet. Poljoprivreda je vrlo značajna značajni čimbenik u e, zaštiti e, klime, okoliša, zaštiti e, bioraznolikosti i za dobrobit životinja. To je inače tema koja je za mene vrlo važna ja sam kao zastupnik u ovom parlamentu predsjedao intergrupom za dobrobit životinja. Stvoriti dugoročnu viziju za poljoprivredu vrlo je važno. A kako bismo to ostvarili, moramo imati točnu sliku sadašnje situacije. Da i gospodo, jedna od prvih zadataka za slučaj da me potvrdi Europski parlament, među prvim stvarima koje ću napraviti jest upravo slika sadašnje situacije europske poljoprivrede. Dakle, gdje smo, kamo idemo, koliko imamo poljoprivrednih gospodarstava i koliko poljoprivrednika. Kako izgleda situacija sa time koliko su stari poljoprivrednici. Izvješće koje sam ja radio na temu mladih poljoprivrednika pokazalo je kako imamo veliki problem s obnovom generacija u poljoprivredi u Europi. Moramo usporediti situaciju. Ja sam vam predložio u proteklih deset godina. Dakle, gdje smo bili prije deset godina, kakva je slika sada. Vrlo je dakle važno poznavati točno stanje u ovom času. To bi trebao biti dobar temelj za programiranje budućeg razvoja europske poljoprivrede. Dame i gospodo, vrlo je važno da imamo program Europski zeleni plan zelena poljoprivreda je, uvjeren sam, najbolja za budućnost naše poljoprivrede. Dakle, baviti se poljoprivredom na način koji je dobar za okoliš. To je mogućnost da se predloži potpora poljoprivrednicima koji će bolje štititi poljoprivredu, klimu, norme za dobrobit životinja i isto tako koji će dobro zaštititi ruralni razvoj. Moramo posvetiti najmanje 30% sredstava za zaštitu ruralnih područja i e, okoliša. To je jako važno, naročito za male i, male i srednja obiteljska gospodarstva. Budem li postao povjerenik za poljoprivredu, podržat ću sve one mjere koje će biti pozitivne za male i srednja poljoprivredna gospodarstva, naročito za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Dame i gospodo, mislim da moramo biti otvoreni za dijalog u budućnosti moram biti otvoren za dijalog s vama, zastupnicima u Europskom parlamentu. Moram biti otvoren za dijalog s poljoprivrednicima, organizacijama poljoprivrednika, sa cijelim društvom i sa nevladinim udrugama koji djeluju na području europske poljoprivrede. To je važno zato što treba stvarati dobre politike i to tako da ćemo razgovarati sa svim našim partnerima. Dame i gospodo, pred nama je velika mogućnost da stvorimo dugoročnu viziju za europsku poljoprivredu, da stvorimo bolju budućnost za naše poljoprivrednike, bolju budućnost za europsku poljoprivredu, za naš okoliš, te budete li me potvrdili za povjerenika, radit ću na korist i dobrobit svih dionika kako bih tu viziju proveli i radit ću na budućnosti europske poljoprivrede. Hvala. Hvala gospodine Vojčekovski na ovoj prezentaciji i hvala što ste se svakako održali vašeg vremena, čak i više od toga. Želio bih vas obavijestiti da se ova rasprava prenosi live na internetskoj stranici parlamenta te da postoji mogućnost pregleda video snimke ove, ovog saslušanja. Odmah ćemo krenuti s raspravu u ime članova odbora. Kolega Dorfman prvi ima riječ. Hvala. Poštovani e, gospodine kandidate za povjerenika, vi ste e, rekli da ćete nastaviti sa politikom e, prethodnog povjerenika govorili ste i o politici revizorskog suda i kada pogledam koje su prijedlozi, koje prijedloge je dao revizorski sud u zadnjih nekoliko godina i u ovo, ove vaše pisane odgovore, moram reći da nastaje dojam da ste vi ili potpuno promijenili mišljenje ili da niste bili sporazumni e, sa onim tim mišljenjima koje je revizorski sud dao do sada e, jer oni su sasvim drugačiji od ovoga što vi spominjete. Ja e, doista vam daje za pravo ako pogledamo što se događa proteklih godina u Europi, ako pogledamo investicija Nastale su veliki zemljoposjedi u Europi e, to naravno e, nema toliko veze sa ruralnim, uobičajenim ruralnim sredinama u Europi i e, znači tipični seljaci, tipični stanovnici ruralnih područja zapravo nema nemaju veze s tim novim načinom razvoja poljoprivrede. Hvala gospodine Dorfman, gospodin Vojčakovski. Mi pred sobom imamo predlog reforme koji je pripremila sadašnja komisija, znači moj kolega povjerenik Hogan. Ovo je tipična situacija u Europskom parlamentu a i u europskoj politici, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Gospodin Čološ e, kao povjerenik je provodi politike koje je pripremila gospođa e, Fischer-Bell. Gospodin Hogan e, provodio je politike koje je pripremio gospodin Čološ, a ja kao povjerenik ću provoditi predloge zajedničke poljoprivredne politike koje se temelje na prijedlogu gospodina Hogana. No, ovo je šansa da to izmjenimo, da izmjenimo taj prijedlog. Naravno, ja sam sada predstavnik Europske komisije i kao takav predstavljam prijedlog komisije, no otvoren sam za dodatne rasprave i e, otvoren sam za poboljšanje tog inicijalnog prijedloga. Prijedlog komisije je tek početni prijedlog Možda nije to bilo toliko jasno u mom pisanom odgovoru, pa bi možda to bilo najbolje da sada jasno kažem. Ja sam otvoren za daljne rasprave i za rasprave o EU prijedlozima, amandmanima kojima će se poboljšati prijedlog komisije. Prijedlog komisije nije nikakva Biblija, ovdje nije nije to završna verzija, mi možemo razgovarati o tome kako to poboljšati. A što se tiče mišljenja revizorskog suda, ja naravno znam za njih, ja sam u tome sudjelovao, nisam bio glavni e, izvjestitelj i e, ja, znam kakvo je mišljenje revizorskog suda. E, a zajednička poljoprivredna politika bi trebala biti zelenija, znači ekološki prihvatljivija i bit će, ja smatram da će biti, ovaj prijedlog eh, govori o jednoj prihvatljivijoj, ekološki prihvatljivijoj poljoprivredi. Kolega Dorfman, imate li dodatno pitanje? Evo, vrlo konkretno, što se tiče povijesnih zahtjeva za plaćanjima, eh, model povijesnih, eh, da li bi trebali taj model napustiti i naći nove modele? i smatrate li da je to poseban problem u e, područjima koja su u lošoj situaciji, koja zaostaju nekako u razvoju, primjerice planinska područja i slično koje su u lošoj situaciji e, i koje će još usto dobivati manje novca e, po novom modelu. Gospodin Vojčehovski. Slažem se s vama, gospodine Dorfman, da je ovo pitanje o kojem trebamo raspravljati i koje bismo trebalo poboljšati ako bude moguće. Slažem se, postoje problemi poljoprivrednika u tim e, područjima, izazovnijim područjima kao što su planinska područja i tako dalje, a mi e, imamo poljoprivredu moramo uzeti u obzir poljoprivredu u svim područjima e, i tak, da kako trebamo uzeti u obzir i ta manje privilegirana područja. Hvala. A sada je kolega Paolo De Castro na redu jedna minuta. Grazie, presidente. Hvala. Pred nama je stvarno jedna hitna situacija u svijetu. Imamo jako puno e, klimatskih katastrofa koje su i prisutne i napadaju naša poljoprivredna područja. Trebamo zato imati zajednički i koordinirani pristup. Ali prijedlog reforme zajedničke poljoprivredne politike o kojem sada raspravlja daje državama članicama svu odgovornost za planiranje strategija koje će se boriti protiv tog velikog izazova. Dakle, 27 strateških planova koji neće biti temeljeni na mjerama definiraju u Europskoj uniji. E, u pojedinim regijama bi jednostavno izopačili najvažniju europsku politiku koja je tu da štiti tlo i koja radi na tome da štiti zdravlje potrošača i okoliša. Ova renacionalizacija europskog e, sektora nadam se da će, da li misle da će ona moći biti na razini europskih ambicija koja će moći ostvariti ekološku tranziciju i koje će moći dati zaista novi poticaj ovom novom zelenom planu koji ste vi spomenuli. Dvije minute, gospodin Vočehovski. Da, nadam se da da. Naravno um, da se vode rasprave o tome koliko donijeti odluka na europskoj razini o samoj poljoprivredi, a koje odluke i koliko odluka donijeti na nacionalnoj razini. I u ovom odboru je bilo dosta rasprava na tu, tu temu da bi zajednička poljoprivredna politika trebala biti fleksibilnija jer imamo različite situacije među državama članicama e, da su to različite vrste farmi, E, u nekim državama su farme velike, u nekima su male. E, situacija sa generacijom, sa naraštajem koji se bavi tim poslom je također različita. Tako da to je razlog iz kojeg nam je potrebna fleksibilnost. Da li e, renacionalizacija u tom smislu? Mislim da ne. Imamo zajedničke ciljeve, zajedničke intervencije, pa i zajedničke pokazatelje. Naravno, možda gospodin De Castro, kao i neki drugi zastupnici ovog Europskog parlamenta, e, imaju neko mišljenje i otvoren sam za tu raspravu. Možda dvojite da li će sustavi kontrole biti djelotvorni ili ne. To su bile dvojbe i revizorskog suda. Taj e, pristup e, koji se temelji na rezultatima možda neće biti dovoljan e, za sustav kontrola. Međutim, mogu obećati jednu stvar – vrlo važan korak je odobrenje nacionalnog strateškog plana i ja ću učiniti sve što bude moguće kako zajednička poljoprivredna politika bi bila e, prihvatljivija za okoliš, prihvatljivija za klimu. I ovo nije kraj našeg posla. E, ja sam otvoren za različite prijedloge poboljšanja Kolega De Castro, imate li dodatno pitanje? Imam. Mi ne negiramo potrebu da se treba fleksibilno intervenirati na području poljoprivrede na nivou država, ali želimo da Europa i dalje bude na kormilu. A potreba da se kontroliraju troškovi i da se to temelji na rezultatima je nešto što je predstavljeno u redu. Ali ovaj odbor, pa i čak sam revizorski sud, čiji ste vi član, smatraju da sadašnji sustav koji se temelji na usklađenosti s jednakim pravilima E, na europskoj razini bi bolje sačuvala zajedničku dimenziju zajedničke poljoprivredne politike i Europa bi tu zaista sačuvala svoje nadležnosti e, u borbi protiv klimatskih promjena koje se odvijaju na svjetskoj razini. A temeljem onog što ste dali napisano u vašim odgovorima, jeste li vi spremni e, za takvo što zajedno sa i spremni na tome raditi sa suzakonodavcima koji se trebaju uhvatiti u koštac s tim izazovima. Otvoren sam za daljnju raspravu vezano za ovo pitanje. Tijekom zakonodavnog postupka, gospodine De Castro, ja ću e, vam možda poslije e, e, to i, reći. Dakle, ovo je moja obveza i to je isto tako poruka koju šalje i gospođa van der Leyen. Dakle, moja je e, obveza nastaviti s raspravom i to je moja poruka vama. Ja znam koja su vaša stajališta, znam da postoje određena pitanja koja svakako moramo uzeti u obzir. Čak i ovo pitanje koje ste i vi sada naveli. Hvala kolegica Miller, jedna minuta gospodine Vočekovski, u vašim e, prijedlozima strukture e, opće uprave Agri e, vi ste izdvojili pitanje državnih subvencija i narušavanja konkurencije kroz to tržišnog natjecanja. Kroz to je ovaj portfelj izgubio dosta na značenju i vi kao povjerenik ćete preuzeti i e, prijedlog prijelaznih odredbi koji će e, popuniti rupu do nove politike, zajedničke poljoprivredne politike. Meni je važno da se to prijelazno e, razdoblje iskoristi za postupno pripremanje vlada za novi model provedbe. Da li dijelite to moje mišljenje i kako ćete osigurati da se doista to prijelazno razdoblje iskoristi u tu svrhu? Hvala gospođo Miller. Pitanje državnih potpora. To nije odluka predsjednice komisije. Pitanje državnih potpora je zapravo pitanje tržišnog natjecanja. Ja znam da postoji problem sa državnom potporom u Europskoj uniji Znam da je revizorski sud izvijestio o tome da dolazi do mnogo nepravilnosti u tom području. 20% revizija koje je eh, proveo revizorski sud, eh, u tih 20% slučajeva utvrđene su eh, određene nepravilnosti vezane za državne potpore. Dakle, mogao bih dosta govoriti o tome E, vezano za reformu ZPP-a i državnih e, subvencija, državnih potpora. Vrlo važno je surađivati s komisijom i vidjeti što možemo učiniti sa državnim subvencijama. Što se tiče e, tranzicije, Komisija će usvojiti e, taj, to pravilo i mi ćemo razgovarati o tom prijedlogu u Europskom parlamentu e, tijekom ovog mandata. Bilo je bitno pripremiti taj prijedlog jer to bi trebao biti nastavak rada, a ideja je da nastavimo razvijati ovu e, novu zajedničku poljoprivrednu politiku sa novim proračunom. Moramo početi sa sa radom 1.1.2022. Hvala. Imate li dodatno pitanje? U europskim ugovorima stoji da poljoprivrednici E, osiguravaju proizvodnju namirnica u Europskoj uniji. Imamo e, članak 42 koji služi tome da se naglasi izvanredno važan položaj e, poljoprivrednika. Zato i služe te, ta regulativa. Mene zanima da li ćete u glavnoj upravi postići ciljeve tih članaka i da e, osigurati da se interesi e, europske poljoprivrede i novih mladih poljoprivrednika ne razvodne u toj novoj politici. Ovi prijelazni, prijelazne odredbe će biti jako e, važne jer dolazimo do veliko, imamo veliku promjenu sustava koji se prijelazi se sa compliance based na zapravo na nešto temeljeno na rezultatima i zato to treba dobro iskoristiti. Hvala vam. Ne bih imao što dodati na onaj svoj prethodni odgovor. E, te prijelazne odredbe su svakako vrlo bitne i moramo ih imati. Znači ne smijemo ovaj proces reforme prekinuti. Ja se potpuno slažem s vašim mišljenjem da je glavna obveza poljoprivrednika osigurati sigurnost hrane za sve europske građane i to je tako prema ugovorima. A naša obveza, obveza europskih političara je pružiti potporu poljoprivrednicima kako bi oni mogli ostvariti taj cilj. Općenito govoreći u Europskoj uniji imamo sigurnost hrane, međutim nije uvijek sve jasno. Kolegi Häusling. Hvala kolega Häusling, jedna minuta. Da, gospodine e, povjereniče, vi ste doista i napisali kada pročitate vaše odgovore e, čini se kao da je sve kao i prije, kao da su predlozi gospodina Hogana u redu, no mene zanima što ćete konkretno učiniti, što ćete učiniti u odnosu na eh, pad u bioraznolikosti, e, zatim imamo ciljeve smanjenja e, stakleničkih plinova u poljoprivredi. E, nije jasno, nije sasvim konkretno što ćete, jasno i konkretno što ćete vi učiniti. Mi očekujemo od vas konkretne prijedloge i na konkretna pitanja da li ćete nešto učiniti i koliko ćete konkretno biti u ostvarivanju određenih ciljeva i koji su vaši ciljevi u odnosu na poljoprivredu. Vi niste spomenuli ni biološku poljoprivredu, niti smanjenje pesticida. Kako ćete postići te ciljeve? Vi ste sasvim, vam nedostaje konkretnosti u e, tome e, kako ćete ostvariti te ciljeve. Hvala vam. Zapravo mi je bilo vrlo teško predstaviti sve u dvominutnom odgovoru. Ali gospodine Hojzling, naravno da ću predstaviti svoj pristup, svoje prijedloge da se podupre poljoprivreda koja je e, dobra, korisna za okoliš, da se štiti bioraznolikost. Naprimjer, primjer, kako zaštititi male poljoprivrednike, to je sada samo jedan primjer mali poljoprivrednici koji su koristili stočnu hranu iz vlastite farme, iz vlastitog poljoprivrednog gospodarstva. Dakle, nisu uvozili e, iz Brazila, Argentine ili neke druge države. Dakle, koriste vlastitu hranu za životinje koju sami proizvode. Kako zaštititi takve male poljoprivrednike? Ja ću svakako se zalagati za dobrobit životinja, to sam rekao prije, to mi je jako važno, povećati standard dobrobiti životinja, e, koristiti prirodne metode, primjerice, e, dakle, ispašu na travnjacima i tako dalje. To ću svakako poduprijeti i predložit ću takve mjere. Takve mjere su općenito govoreći puno prihvatljivije za okoliš. Dakle, poljoprivreda koja će biti prihvatljiva za okoliš. To je moja osnovna ideja. Hvala. Kolega Hojsling, imate pravo na dodatno pitanje? E, pa evo, odgovor opet nije bio konkretan, ali evo, čekamo onda vaše prijedloge. E, vi ste govorili o poljoprivrednicima i nejednakoj raspodjeli sredstava malim poljoprivrednicima. Što ćete učiniti kako bismo zaštitili male poljoprivrednike, a ne samo da profitiraju velika poljoprivredna poduzeća? I pitanje vezane uz vanjsku konvergenciju. Velike su razlike u isplatama između, među zemljama. Neke dobivaju jako mnogo sredstava, neke jako malo, a što je sa sredstvima za ruralni razvoj koji, e, koji iznose e, samo 13%. E, Potrebno je više uložiti u ruralni razvoj. Gospodin Vočekovski, izvolite jedna minuta. Hvala vam. Kako poduprijeti male poljoprivrednike? To je moguće učiniti iz drugog stupa. Naravno jasno mi je, e, vidim ovaj e, problem, jasan mi je, mnogi poljoprivrednici iz drugog stupa, e, dakle potpora ide na vrlo male, na jedan mali dio ukupnih poljoprivrednika, znači ide na velike poljoprivrednike. Znači mali broj velikih poljoprivrednih gospodarstava. To bi sve trebalo biti puno demokratičnije, puno više poljoprivrednika bi trebalo iskoristiti potporu iz drugog stupa. Kao što sam rekao prije, organska poljoprivreda, e, poljoprivreda koja je prihvatljiva za okoliš, to je smjer koji ja podržavam. U tom smjeru treba ići reforma. Što se tiče drugog stupa, to je velika prilika za male poljoprivrednike. Kolege David, pane doktore, Hvala vam gospodine Vojčehovski. Hoćete li vi kao dio reforme ZPP-a osigurati da poljoprivrednici u svim državama članicama dobiju komparativne potpore, subvencije? ovisno o situaciji država članica, hoćete li poštovati te razlike između država članica, različite okolnosti u državama članicama, a moje drugo pitanje je hoćete li poduprijeti trgovinske sporazume koji će omogućiti veliki uvoz poljoprivrednih proizvoda u Europsku uniju. E, primjerice sporazum sa Mercosurom, e, sporazum sa Vijetnamom i tako dalje, Ukrajinom. Hvala vam. Dvije minute za odgovor. Hvala vam. Problem sa Mercosurom i općenito problem trgovinskih sporazuma je taj da e, su mnogi poljoprivrednici zabrinuti, zabrinuti su kakve će biti implikacije takvih trgovinskih sporazuma. Oni spadaju u osjetljive e, sektore, postoje mnogi osjetljivi sektori unutar poljoprivrede i oni se brinu. Ja vam mogu sada ovdje reći da ću pozorno pratiti e, razvoj događaja sljedeće godine. Znači 2021. i 21. Europska komisija pripremit će jedno izvješće u kojem će se obraditi moguće posljedice za europsku poljoprivredu. Znači nakon što su sklopljeni trgovinski sporazumi kao što je primjerice sporazum sa Mercosurom, Australijom, Novim Zelandom i tako dalje. Naravno, poljoprivrednici ne bi trebali biti žrtve ovakvih trgovinskih sporazuma. Ako postaju žrtve, onda je naša obveza da im pomognemo da im pomognemo da koriste nekakve tržišne mehanizme eh, koji bi mogli pomoći. Imamo iskustva sa embargom, ruskim embargom u tom smislu i ja vam zato mogu obećati da ću ja u svakom slučaju poduprijeti poljoprivrednike. Učinit ću sve da poljoprivrednici ne budu žrtve trgovinskih sporazuma. Što se tiče razlika između država članica, naravno da je to vrlo osjetljivo političko pitanje. Vanjska konvergencija <clears throat> što se toga tiče mislim da idemo u dobrom smjeru Međutim, politička je odluka koliko ćemo daleko ići da bismo postigli e, vanjsku konvergenciju. To je u rukama parlamenta i vijeća. Ja bih još e, htio pitati, imate li kakve ideje vezano za moguće mehanizme E, koji bi e, se mogli nositi sa implikacijama trgovinskih sporazuma. Osim same potpore poljoprivrednika nakon što oni pretrpe neke gubitke. Imate li nešto osim toga, osim tog mehanizma? To bi trebalo biti opće načelo u međunarodnoj trgovini zapravo opće načelo bi trebalo biti da se zahtjeva isti jednaki standard od uvoznika i od europskih proizvođača. Ja ću vam dati jedan primjer. Bio sam odgovoran za reviziju e, sigurnosti hrane. I jedan od nalaza u tom izvješću je bio da postoje određeni proizvodi koji se uvoze iz Južne Amerike, a koji su proizvedeni koristeći pesticide koji su zabranjeni na teritoriju Europske unije. Takvo što se ne bi trebalo dogoditi. Trebali bismo pojačati kontrolne mehanizme i općenito govoreći trebali bismo koristiti, upotrebljavati načelo jednakih standarda. Znači jednaki standardi za uvezene proizvode i za proizvode iz Europske unije. na początku Evo, povjereniče, kandidat za povjerenika. Evo, prvo hvala na vašoj e, prezentaciji. Iznijeli ste vaše namjere za sljedećih pet godina, a i dugoročnu viziju. A sada moje pitanje. Europska unija je najveći izvoznik procesuirane hrane. 2017. godine imali smo 140 e, milijardi eura. Imali smo trgovinski e, višak od 20 milijardi eura u tom e, području, ali za neprocesuiranu hranu je skroz drugačije. Tu imamo 50 milijardi eura, uvoz 80 milijardi eura, znači tu imamo deficit od 30 milijardi eura, a ta se tendencija ne mijenja. I upravo zato vas želim pitati što mislite o tom problemu, kako ćemo osigurati sigurnost hrane u Europi. Dvije minute, izvolite. E, vaši podaci su točni, te brojke su točne. Što se tiče hrane u Europskoj uniji, mi smo neto izvoznik proizvoda, ali e, ta se statistika temelji, temelji na uvozu. E, znači, to je uspješnica što se tiče industrije hrane, ali to nije uspješnica iz perspektive poljoprivrednika. Znači, moj odgovor e, je sljedeći. Europska poljoprivreda treba dodatnu potporu. Treba dodatnu potporu kako bi se osigurala sigurnost hrane za europske građane. Hvala vam. Pan Dodatno pitanje. Da, hvala vam. Gospodine Vojčekovski, vi ste govorili o izvješću kad ste bili u revizorskom sudu. Govorili ste o potpori mladih e, poljoprivrednika i tako dalje. Taj, to izvješće e, se nije tako pozitivno izrazilo vezano za ZPP. Vi ste u uvodnom izlaganju se referirali na, te, na to izvješće. Rekli ste da smo u proteklih deset godina izgubili četiri milijuna poljoprivrednih gospodarstava. I sad me zanima u sljedećem e, okviru. E, što će biti sa resursima iz drugog stupa? Hoćemo li ih moći lakše koristiti kako bismo riješili ovaj problem? Hvala vam na ovom pitanju. Pitali ste vezano za izvješće Revizorskog suda. To je bilo vrlo važno izvješće. Naravno, e, tijekom dvije financijske perspektive mi smo potrošili 10 milijardi eura za potporu mladih poljoprivrednika. Ovaj put je broj mladih poljoprivrednika smanjen sa 3,3 milijuna na 2,2 milijuna. Znači, situacija je različita ovisno o državama članicama. Postoje određene države članice u kojima je većina poljoprivrednika iznad 65 godina starosti, na primjer Portugal. Postoje određene države članice u kojima je situacija puno bolja, Njemačka, Austrija, Poljska recimo, e, one su relativno u boljoj situaciji. To nam pokazuje da politika prema mladim poljoprivrednicima treba biti fleksibilna to znači da moramo koristiti e, adekvatan instrument ovisno o situaciji u državi članici. Hvala lijepa. Gospodin Plenigan, jedna minuta. Hvala lijepa. Velik broj pitanja koje sam namjeravao postaviti postavili su kolege zastupnici već ranije i zato ću prijeći na temu uvoza govedina, trgovinskih sporazuma, Merkosura, a isto tako i situaciju gdje sada Prema informacijama kojima ja raspolažem imamo 300 tisuća tona goveđeg mesa koju svake godine uvozimo u Europi. U sporazumu s Mercosurom postoji zaštitne e, odredbe koji omogućuju privremene mjere za reguliranje uvoza. Ako se smatra da povećanje uvoza određenih proizvoda bi narušilo određenim sektorima. Pretpostavljam da se očekuje povećanje nekih proizvoda, ali zanima me isto tako postoji li situacija gdje se to može pripremiti za nenadanu krizu, recimo krajem ovog mjeseca kada će europski e, uzgajivači govedine, naročito Irci, izgubiti četvrt milijuna tona za slučaj Brexita bez sporazuma. Kako će se u tom slučaju primijeniti taj zaštitni mehanizam? Jer naravno moramo se prvo pobrinuti za naše tržište, a tek onda za tuđa tržišta. Gospodine Vojtekovski, izvolite. Odgovor koji ću vam dati možda neće biti dovoljno precizan. Međutim, u ovoj situaciji, gospodine Flanagan, Moram reći da sam ja čuo za probleme irskih poljoprivrednika i ne samo irskih, već i drugih uzgajivača govedine u Europskom eh, parlamentu. Budem li povjerenik za poljoprivredu, otići ću u Irsku, proučiti situaciju i tražit ću da mi irski poljoprivrednici sami kažu što im je potrebno kako bismo im pomogli. To je nešto na što se mogu obvezati, ali neću tako postupiti samo kad se radi o Ircima. E, to je jednostavno način na koji ću raditi. Razgovarat ću s poljoprivrednicima i pokušati zajedno s njima iznaći rješenja. Hvala. Imate li dodatno pitanje, kolega Flanagan? Imam. E, Nadam se da ćete nešto napraviti po tom pitanju. Radi se o jako ozbiljnoj e, temi. Što se tiče otpornosti na mikrobe, što ćete napraviti po tom pitanju i hoćete li proaktivno predložiti alternative intenzivnoj poljoprivredi koji je upravo jedna od najvažnijih uzroga otpornosti na mikrobe? jer moramo nešto napraviti po tom pitanju, a ako ne uspijemo u tome, E, neće vam nitko na tome zahvaliti. Neće vam zahvaliti niti poljoprivrednici, niti vaša djeca, niti unuci, jer jednostavno neće imati budućnost. E. Hvala kolega Flanagan, moram vas e, informirati da ovo nije follow-up na vaše pitanje, već sasvim druga tema, a to nije predviđeno. No evo, gospodin Vojčehovski će odgovoriti. Okay, I, I, I like to for this question. Da, da, htio bih odgovoriti na to pitanje, budući da je to e, zadnja revizija na kojoj sam radio. Bio sam dakle upravo odgovoran za pitanja o ti mikrobne otpornosti, e, kako za ljekove, ili koji se koriste u e, veterini, u poljoprivredi. Ne mogu vam reći sve, jer će revizorski sud sljedeći mjesec predstaviti e, samo izvješće. Međutim, ono što vam mogu reći je da problem poznajem, te zaista moramo zatražiti da se smanji korištenje antibiotika u poljoprivredi, naravno. A vaše pitanje vezano za intenzivnu poljoprivredu, E, moram reći da sam ja netko ko i takako zagovara neintenzivnu poljoprivredu. Naime, intenzivna poljoprivreda nije dobra niti za okoliš i izaziva klimatske promjene. Dakle, ja ću se zalagati za poljoprivredu koja nije intenzivna. Došli smo do kraja prvog kruga i to u izvrsnom vremenu imamo znači e, sada vremena za sljedeći krug, a to je 18 danjih pitanja i e, naravno i tu ćemo biti na odgovarajući način strogi što se tiče poštivanja vremena. Kolege imaju po jednu minutu za pitanja. 2018. SAD je nametnuje 35% carinske kvote za masline iz Europe. E, to je izvoz koji je išao iz Španjolske, iz Andaluzije i tvrtka je izgubila jako puno poslova, jako puno radnih mjesta Dakle, bilo je riječ o jednom napadu koji nije bio upućen samo protiv Španjolske, nego protiv cijelog e, poljoprivrednog i prehrambenog sektora Europske unije. Sada Trumpova administracija e, radi opet isto i e, sada e, svoj napad upućuje na mnoge proizvode iz EU-a, voće, e, žestoka pića i tako dalje. Dakle, sad je tu riječ o novoj carinskoj kvoti. Mnoge tvrtke sada odlučuju napustiti američko tržište. Dakle, situacija će biti neodrživa. Koje biste vi konkretne mjere poduzeli kao povjerenik da zaštitite ovaj sektor Europske unije od ovakvih napada. Gospodine, izvolite. Hvala lijepa. Čuo sam za problem e, španjolskih poljoprivrednika. Ono što vam danas mogu reći jest da se obvezujem da ću zajedno s povjerenikom Hoganom koji je odgovoran za trgovinu raditi na tome da se E, to pitanje bolje shvati i da se nađe instrument da bi se pomoglo e, španjolskim e, poljoprivrednicima. Ne znam koji je problem točno, radi se o nepravednoj trgovini, ali u svakom slučaju raspravit ću o tome s gospodinom Hoganom. Hvala u svakom slučaju na ovom pitanju. Hvala, imate li dodatno pitanje? Hvala vam predsjedniče. Hvala je na odgovoru. Posebice e, što ste se obvezali na to da ćete razgovarati sa sadašnjim povjerenikom Hoganom kako biste vidjeli što se događa i kako biste bili pripremljeni za moguće potencijalne događaje u budućnosti. Ono što se dogodilo u Andaluziji i u Španjolskoj je vrlo bitno i vrlo je bitno da Europska unija zato reagira e, prije nekog negativnog događaja, bolje spriječiti nego liječiti. Izvolite, gospodine Vojtekovski. Hvala još jednom. Zahvaljujem zastupniku Zojdovu. Na ovom pitanju, ovo je vrlo ozbiljan problem na koji moramo naći rješenje. Hvala. Zastupnica Aguilera na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedniče. E, dobrodošli gospodine povjereniče. Ja bih voljela govoriti o novoj e, strategiji koja se naziva Od farme do stola. Ja mislim da je to zapravo jedna pozitivna stvar koju nam je donijela e, ona bolest kravljeg ludila. To je posljedica svega toga i ja mislim da je to jako dobra inicijativa, dobra strategija. Prvo pitanje koje želim postaviti je znači li to da se sad nalazimo e, pred jednom pravnom prehrambenom politikom Europske unije, jednom politikom koja će se temeljiti na bogatom iskustvu i koja će zaštititi e, naš sektor. Meni bi to bilo vrlo važno, bila bi jako dobra novast. Međutim, e, što se tiče e, povjerenice, govori se o strategiji od farme do stola i što to točno znači? Je li to znači da će se postići nekakav sporazum s tim u vezi? <clears throat> Hvala na vašem pitanju. To je vrlo važna i zanimljiva strategija. Poljoprivreda je tek dio te strategije. Po, a povjerenik za poljoprivredu i glavna uprava za poljoprivredu će sudjelovati u toj strategiji. E, kao što ste rekli, to je strategija za javno zdravstvo koju će raditi glavna uprava Sante, za e, uprava koja se bavi tržišnim natjecanjem, ona koja se bavi okolišem i tako dalje. Najvažnije od svega jest da znamo što imamo u tanjuru. Ali isto tako vrlo je važno znati kako proizvodimo hranu. Naša je obveza e, vezano za poljoprivredu, moja će obveza biti ako me potvrdite kao povjerenika za poljoprivredu, bit će dakle da podržavam održivu poljoprivredu. Treba proizvoditi hranu koja, na način koji je dobar za okoliš, Moramo zaštititi okoliš i klimu, moramo zaštititi dobrobit životinja. To je jedan od razloga e, zašto sam govorio o dugoročnoj viziji. Ovo je drugi razlog. Dakle, trebamo imati strategiju održivog proizvodnje hrane i to je upravo razlog zašto sam prihvatio e, ponudu da budem povjerenik. Mi se tu slažemo, ali ono što mi želimo je da ta koordinacija vezana za novu strategiju, a te jako puno iskustva, naravno. E, međutim, e, moramo to doista provesti u praksi. ZPP je bio jedna od prvih politika i nemojmo da se sada e, izgubi poljoprivredna politika i da, e, da preuzme e, vodstvo prehrambena politika. Mi ćemo svakako podržati vaše inicijative. E, na neki važne događaje povjerenik Hogan nije došao. Vielen Dank. Herr Wojciechowski für eine Minute. Gospodin Wojciechowski, imate jednu minutu za odgovor. Kao što sam već rekao, a to ću i ponoviti. Problem španjolskih proizvođača maslina je nešto za, gdje zaista želim pomoći. Želim pomoći da se taj e, problem riješi. Što se tiče strategije od polja do stola, to možda i nije neka novina za poljoprivredu, ali ono što je novo je zajednička struktura tog prijedloga. Međutim, za poljoprivredu to znači da moramo učiniti više za okoliš, više za klimu, više za zaštitu bioraznolikosti. Radili smo to već i do sada, međutim moramo postati još učinkovitiji. Kolega Čološ, izvolite imate jednu minutu. Povjereniče, Često mi se postavlja pitanje što možemo načiniti kako bi Europa utjecala na sudbinu građana. Ja mislim da zajednička poljoprivredna politika može igrati tu ulogu zato što evropljani shvaćaju da treba imati bolju poljoprivredu i da živimo bolje u, s prirodom. Dakle, to je vrlo pozitivno. Međutim, prije svega moramo omogućiti poljoprivrednicima da mogu živjeti od svog posla. Postoje sada neke slabosti vezane za zajedničku poljoprivrednu politiku. Naime, to vodi do transfera odgovornosti sa Europske unije na države članice. Htio bih e, iz vaših usta čuti da se protivite nacionalizaciji poljoprivredne politike. Trebamo ZPP-u dati viziju koja je potrebna. I zanima me dakle, hoćete li vi s nama iz Europskog parlamenta raditi tako da bismo stvorili novu viziju za ZPP? Hvala vam gospodine Čološ na ovom pitanju. Naravno, vrlo ću blisko surađivati s Europskim parlamentom kako bismo stvorili dugoročnu viziju za poljoprivredu. Viđete mi u toj raspravi kao Europski parlament biti prvi sugovornik. Vrlo je važno dobiti potporu europskih građana za zajedničku poljoprivrednu politiku. Naime, potpora postoji, većina europskih građana a shvaća da moramo podržati poljoprivrednike i da je zajednička poljoprivredna politika nužna. Očekivanja građana, međutim, su e, da poljoprivredna politika mora biti bolja prema okolišu, e, prema e, klimi, biološkoj raznolikosti. Dakle, ljudi se protive intenzivnoj poljoprivredi. Moramo dati jasan znak javnom mnjenju da zajednička poljoprivredna politika ide u smjeru zaštite okoliša i poljoprivrede koja neće štetiti okolišu. A što se tiče pitanja nacionalizacije poljoprivredne politike, kao što sam rekao e, u odgovoru gospodinu De Castru, postoji možda rješenja e, gdje se kaže da vi kažete da je to renacionalizacija. Ja osobno smatram da se nije išlo tako daleko, ali možda je potrebna veća kontrola na europskoj razini. Slobodan ću biti s vama o tome razgovarati, biti otvoren za ove prijedloge. Imate li dodatno pitanje, gospodine Čološ? Hvala vam puno, imenovani povjereniče, ali u okviru Europske komisije možda će vam se reći da ovo ili ono nećete moći napraviti. Da li vi se zaista možete obvezati da ćete dati politički poticaj i zamah ZPP-u kako bismo mogli dovršiti te reforme i početi govoriti o novim perspektivama za zajedničku poljoprivrednu politiku, što bi značilo i više od toga da se samo izdvajaju sredstva za pojedine države članice. Dakle, da se ima vizija za poljoprivredu. Zanima me, možete li se obavezati da ćete, osim što se ovdje sada razgovaramo i ulazite u mnogo detalja, da li imate dakle nekakvu viziju o tome kako treba izgledati politika vezana za hranu i prirodne resurse? Hvala na ovom pitanju. Da, e, motiviran sam da radimo zajedno i da stvorimo viziju. Moramo razgovarati o budućnosti poljoprivrede. Sada smo imali uvijek razdoblja od po pet godina, dakle nove saziv e, parlamenta, komisije a kada smo govorili o novom e, e, financijskom okviru, onda je to bilo razdoblje od sedam godina. I sada govorimo o novom višegodišnjem financijskom okviru od sedam godina i petogodišnjem e, sazivu. Jako je dobar trenutak da upravo sada, kad je to sve na početku, počnemo razgovarati o novoj dugoročnoj strategiji. Sve vas pozivam na to da blisko surađujemo kako bismo stvorili takvu viziju. Ako me se potvrdi za povjerenika i uspijemo li ostvariti tu viziju za pet godina, bit će to naš zajednički uspjeh. Gospođa Sander, na jednu minutu. Hvala lijepa. Imenovani povjereniče, e, cijene padaju, sirovine padaju, cijena sirovina padaju, ima puno problema u međunarodnoj trgovini. Sve to utječe na prihode europskih poljoprivrednika. Razlog tome su klimatske promjene, a isto tako europska tržišta su se pomalo usladila sa cijenama na svjetskim tržištima. Poljoprivrednici se nalaze u vrlo teškoj situaciji gotovo svakodnevno. Vidimo da u prethodnom sazivu parlamenta u izvješćima smo vidjeli što se zahtjeva. Naime, da se sačuva temeljne prihode poljoprivrednika, rano uzbunjivanje za slučaj kriza i da se ojača er, pričuva za slučaj problema u poljoprivredi. Međutim, kad smo da nam dali pisane odgovore, niste napisali niti jednu jedinu riječ o tim pitanjima. I zato me zanima, hoćete li se obvezati da modernizirate upravo te e, instrumente kojima raspolažete i da modernizirate poljoprivredu. Gospodin Vojčakovski, dvije minute. Hvala vam. Pa možda moj pisani odgovor nije bio dovoljno precizan. No, naravno, ja mogu reći da smatram da trebamo učiniti više radi bolje zaštite poljoprivrednika na tržištu. Dosta je problema na zajedničkom tržištu, a imamo iskustva s time kako pomoći poljoprivrednicima u toj situaciji kao što smo imali slučaj sa onim zabranom e, za europskih proizvoda u Rusiju i slično. E, no, e, Ponekad čak ni to nije dovoljno. I to jest jedan od najvećih izazova za Europsku komisiju. Mogu reći da će to biti vrlo važan dio moje misije kao povjerenika osnažiti sustav e, intervencija na tržištu. Kolegica Sander, imate, Sander, imate li dodatno pitanje? insistiram na upravo tim alatima za upravljanje rizikom koji su nužni kako bismo mogli nešto učiniti kada cijene naglo padnu, ali razvoj ruralnog razvoja prepušteni prepušten državama članicama i oni sve to ne koriste te alate, a i sami poljoprivrednici ih ne koriste jer je to za njih preskupo. E, čujem od vas, gospodine Vojtekovski, što želite reći. Međutim, zanima me kako ćete konkretno raditi na tom pitanju kako bi se upravo ti alati razvili. Jedna minuta, gospodine Vojtekovski. Moj odgovor na ovo pitanje, nadam se da razumijete, ne može biti vrlo precizan kao kandidata za povjerenika, no ja mogu e, izjaviti samo kao budući povjerenik da ću surađivati sa zastupnicima u parlamentu u iznalaženju dobrih rješenja, u pronalaženju, odnosno osnaživanju sustava zaštite poljoprivrednika. To je jedna stvar koju već sada kao kandidat mogu reći. Hvala. Kolegica Avram, jedna minuta. Gospodine Vojčehovski, na početku ovog saslušanja govorili ste nam e, o nešto o milijunima farmi koje nestaju svaki dan i koje su već prestale raditi i čak za vrijeme ovog samog saslušanja velik broj farmi će proći kroz e, tragediju. E, zatvaranja. Postoje tu naravno razlike na unutarnjem tržištu, razlike među državama članicama, no i još je jedno pitanje, a to je odnos koji poljoprivrednik ima sa velikim e, maloprodajnim lancima koje vi ste to spomenuli u pisanom odgovoru, govorili ste o slabom i lošem položaju farmera i da želite e, se pozabaviti tim pitanjem e, da poljoprivrednici ne bi smjeli biti na nižem stupnju te ljestvice u odnosu na e, maloprodajne lance. Kako ćete riješiti taj problem? Dvije minute. Hvala na pitanju, gospođo Avram. Prije 10 godina, prije 12 godina, 2007. sam ja bio jedan od autora kao zastupnik u parlamentu autora znači pisane deklaracije koju je donio Europski parlament gdje smo pozvali Europsku komisiju na bolju zaštitu poljoprivrednika u odnosu na e, maloprodajne lance. E, ja e, se sjećam da to prikupljanje potpisa za tu pisanu deklaraciju e, podržale su organizacije poljoprivrednika iz brojnih država članica Europske unije i nakon uspješnog djelovanja, nakon uspješne akcije, ja sam im želio zahvaliti na potpori, a oni su rekli ne, bolje bi bilo reći, ne reći da smo mi podržali tu akciju jer su se oni bojali negativnih posljedica upravo tih velikih e, lanaca, maloprodajnih lanaca, supermarketa i slično. Možda e, je ovo jedna od dugoročnih posljedica upravo te aktivnosti, a i drugih aktivnosti da imamo sada propise o nepoštenim e, trgovačkim praksama i moja obveza kao povjerenika bit će osigurati provedbu propisa koji su na snazi e, u tom smislu u cilju bolje zaštite naših poljoprivrednika u odnosima s maloprodajnim lancima. Kolegica Avram, imate sigurno dopuskom pitanje. E, da, želim iskoristiti ovo dodatno vrijeme kako bih dala priliku gospodinu Vočekovskom da kaže nešto konkretno u smislu što namjerava učiniti po tom pitanju, a i što se tiče tog plana i te dubinske analize za koju kaže da će se provesti kako bi dobio jasan, jasnu sliku o poziciji poljoprivrednika i maloprodajnih lanaca. Gospodin Vojčekovski. Kao što sam i ranije rekao, kako bismo osigurali provedbu, provedbu e, tog novog zakonodavnog instrumenta i sljedeće je stalni monitoring, stalno praćenje te situacije, pa i aktivnosti u slučajevima kada europski poljoprivrednici su izloženi nekom nepoštenom postupanju od strane upravo tih maloprodajnih lanaca, pa i korištenje zakonskih instrumenata koji su na raspolaganju kako bismo im pomogli. Postoje pravni postupci, zakonski postupci koji su predviđeni u tim situacijama. Ja ću surađivati sa povjerenikom nadležnim za tržišno natjecanje, a i drugima. I to je sve što mogu reći u ovom trenutku. Hvala. Kolega Guerrero. Kolega Gerero je iza vas, gospodine Vočekovski, samo da znate odakle dolazi pitanje. Zahvaljujem. Gospodine imenovani povjereniče, brojni evropljani se e, brinu oko sve veće e, antimikropske e, rezistencije i tu traže snažne i promjene osobito kod smanjenje, smanjenje uzgoja stoke, kako bi se smanjenje e, različitih e, baznih tvari Radi se i o tome da se smanji i potrošnja sirovina, da se smanje troškovi za okoliš. U okviru zajedničke poljoprivredne politike da li nova strategija dobrobiti životinja je da također dio vaših planova i e, smatrate li da su u zajedničku poljoprivrednu politiku uključena razmišljenja o dobrobiti životinja? Hvala gospodine Vočekovski, dvije minute. Poboljšanje standarda e, dobrobiti životinja je svakako jedno od ključnih pitanja mojeg mandata na, na ovoj poziciji. Tu želim reći vrlo važnu stvar, e, a to je moje iskustvo iz e, revizija koje su se odnosile na, na dobrobit životinja, ja sam bio među onima koji su bili zaduženi za prve takve revizije, e, nekako smo utvrdili da je sustav djelotvorniji kada potičemo poljoprivrednike da poboljšaju standarde, e, to je učinkovitije od represivnih sustava, znači poticanje na poboljšanje standarda dobrobiti životinja. Mi u sadašnjem e, sustavu imamo instrumente u tom smislu i pod brojem 14 i u e, programiranju ruralnog razvoja, no to se koristilo e, u vrlo malom opsegu, samo 1,5 milijarde eura u ovoj e, dotadašnjoj financijskoj perspektivi. Smatram da bismo trebali više trošiti na taj dio i poticati poljoprivrednike da poboljšaju standarde dobrobiti životinja. E, primjerice, ljetne ispaše na otvorenom kod, onda kod svin, svinjogorskih farmi, e, korištenje slame za svinje i tako dalje i tako dalje. Evo ja ću svakako podržati tu vrstu poljoprivrede. Meni se čini da je bolje imati tisuću farmi e, sa po sto e, svinja nego jednu farmu sa sto tisuća svinja E, bolje je to i za okoliš i za brojne druge aspekte. E, imate mogućnost za dodatno pitanje. Poštovani imenovani povjereniče, još smo na temi dobrobiti životinja e, dosta je grešaka u provedbi direktive u odnosu na transport životinja, e, zatim e, smještaj, e, dugo vrijeme putovanja, često dolazi do povreda propisa i odredaba direktive. Hoćete li stati na kraj dugom transportu životinja u Europi i hoćete li financirati takvu trgovinu ili ne? Gospodin Vojčehovski, jedna minuta. Hvala, to je vrlo važno pitanje. Moja ideja je stvoriti alternative e, tom, tom biznisu, no nije mi jasno kako je ekonomski moguće da primjerice stoka iz Irske se transportira u e, pomorsku luku kamionom, pa onda čak i morem, e, primjerice na Bliski istok, e, vrlo, vrlo dugačak transport je u pitanju. Naravno, to je i pitanje izvoza, ali ako podržavamo kružno gospodarstvo, ako podržavamo poljoprivrednike koji proizvode koje imaju veze sa lokalnom mesnom industrijom gdje se e, životinje ne transportiraju na velike udaljenosti i je proizvodnja za e, lokalna tržišta, mislim da tu alternativu treba podržati za europske farme. Kolegica Bisoto. Grazie. Hvala. Vrlo često evropska poljoprivreda je jednostavno nešto čime se trguje kada Evropska unija sklapa s trećim zemljama trgovinske sporazume. A recimo voće, mlijeko, riža i tako dalje. Zapravo e, na taj način iz trećih zemalja na nelojalan način dolaze na naša tržišta i ispuštaju naše cijene. I zato vas pitam na koji način namjeravate poboljšati konkurentnost europskih poljoprivrednika u sljedećih pet godina, do malih poljoprivrednika i kako namjeravate njih promicati u e, međunarodnim trgovinskim sporazumima, naročito po pitanju e, za, oznaka zemljopisnog porijekla. Dvije minute, gospodine Vočekovski. Hvala vam na ovom pitanju. Ovo je vrlo, vrlo važno pitanje. Ja se sjećam e, tog istog problema još dok sam bio zastupnik u parlamentu i prije mnogo godina sam postavio to pitanje jednom od imenovanih povjerenika, znači zašto e, u odnosima s međunarodnom trgovinom poljoprivrednici nisu zaštićeni zato što kao da imamo veći interes za industriju nego za poljoprivrednu. No poljoprivrednici ne smiju biti žrtve međunarodne trgovine i ja ovdje izjavljujem da ću vrlo blisko surađivati prvo sa povjerenikom za trgovinu, da ću zaštititi E, poljoprivrednike u trgovinskim odnosima. Naši poljoprivrednici ne bi smjeli biti žrtve drugih e, biznisa, drugih grana poslovanja. Hvala. Kolegica Bizoto ima pravo na dopunsko pitanje. Diplomatske E, i e, e trgovinski ratovi uvijek se zapravo okomljuju i na štetu su naše poljoprivrede. Oko e, milijardu dolara smo imali štete samo mi u Italiji, naši italijanski poljoprivrednici. Zato vas molim da imate hrabrosti i branite poljoprivredu unutar Europske komisije. I pitam sebe i pitam vas, hoćete li imati tu hrabrost? Moj odgovor je kratak. Da, hoću. Imaću tu hrabrost zaštititi poljoprivrednike. E, ja razumijem svoju funkciju i ulogu povjerenika poljoprivrede upravo tako da budem e, zagovornik upravo europskih poljoprivrednika u situaciji kad je to potrebno. Naravno. Hvala vam. Vielen Dank, Frau Aguilar. Hvala. Kolegica Aguilar, jedna minuta. I gospođa Aguilar je iza vas. Imam jedno pitanje, logično, ali imam i tri želje. Prvo, Molim vas imajte dobru perspektivu kad je riječ o europskoj poljoprivredi. Uzmite u obzir mediteransku e, kulturu i postoji intenzivno stočarstvo. Druga stvar, budite čvrsti i nemojte dopustiti da e, žrtvujemo poljoprivredu. I treće, zalažite se za zaštitu znanosti. I moje pitanje sada, a e, moje pitanje opravdava sadašnja situacija. Znači imamo sve manji i manji proračun, sve više obveza, sve više ograničenja kad je riječ o proizvodnji. Koje instrumente, koje nove inicijative ćete staviti na raspolaganje poljoprivrednicima da bi oni mogli biti konkurentni u ovom globalnom tržištu? Hvala vam. Čikovski, minute. Gospodin dvije minute. Hvala vam na ovom pitanju. Ja se slažem da bismo na probleme europske poljoprivrede i europskih poljoprivrednika trebali gledati e, trebali bismo gledati na cijelu Europu svakako. Mi nekad stvaramo svoje mišljenja o situaciji u središtu Europe, no na jugu Europe su određeni problemi na rubnim E, dijelovima drugi. Sjećam se toga kad je bilo riječi o reformi tržišta šećera. E, Kanarski otoci, primjerice, oni su proizvođači banana. Imamo neke posebne sektore e, koje također trebamo zaštititi u Europskoj uniji. Što se ekologije tiče, ja sam svakako zagovornik dobrobiti životinja. To je jedno od mojih ključnih e, područja interesa. Međutim, e, poljoprivrednike treba poticati i podržati, treba ih podržati da, da uvedu e, modele zaštite dobrobiti životinja i to na dobrovoljan način da dobrovoljno to pro, pro, provode, a ne, ja nisam ekstremno ekološki orijentiran. Mislim da je svaki poljoprivrednik po svojoj prirodi e, ekološki orijentiran. Po mom mišljenju, poljoprivrednik je onaj prvi koji, koji ima tu ekološku orijentaciju, želi zaštiti prirodu, no mi ih trebamo podržati, trebamo im e, pomoći, a ne boriti se protiv njih. Kolega ima dodatno pitanje. Kao što dobro znate, naši poljoprivrednici imaju e, sve manje proizvoda zaštitnih na raspolaganju. Europska unija je zabranila određene tehnike i upravo zato ću otići korak dalje. Koje bite promjene želite uvesti kako biste preokrenuli ove trendove? Hvala vam. Gospodine Vojčekovski, jedna minuta za odgovor. Mogu vam reći u ovom trenutku da sam otvoren za rasprave vezano za ovu temu. Nisam u ovom trenutku e, sposoban dati jedan e, konkretni odgovor. E, sad vam predstaviti neki novi koncept. Mislim da moramo raspravljati o ovome i naći neka dobra rješenja. Razgovarat ćemo i s vama, gospođo Aguilera, sa svim e, zastupnicima iz ovog odbora i naći dobro rješenje. Hvala kolega Jari, jedna minuta. E, imenovane povjereniče, ja sam iz vašeg pisanog odgovora shvatio da ćete vi eh, Hoganovu reformu progresivno nastaviti, eh, da će eh, se izravna plaćanja preraspodijeliti u korist malih gospodarstava i tako dalje. Što što mislite o kompromisu u odnosu na gornju granicu i dodatna plaćanja za mala gospodarstva? Zar ne mislite da je konačno vrijeme da se stane na kraj razlikama, e, razlikama u isplatama e, poljoprivrednicima u istoj e, zemlji članici. Vi ste na kraju govorili u istom dahu o industriji i poljoprivredi, a po meni tu postoji značajna razlika. Mm-hmm. Thank Hvala vam na pitanju. Da, naravno, postoje razlike. E, nije isto intenzivno i industrijsko. Naravno, ta dva pojma su različita. E, vidim, uočavam problem sa previše industrijskog i previše intenzivnog e, intenzivne poljoprivrede. A što se tiče razlike između poljoprivrede privrednika, znači što se tiče interne konvergencije. E, da, to je pitanje koje je e, spomenuto u izvješću revizorskog suda. E, ponekad u istoj državi imamo velike razlike. Jedan poljoprivrednik dobiva 100 eura po hektaru, a njegov susjed dobiva 1000 eura po hektaru, znači 10 puta više. Nije moguće radikalno promijeniti ovu situaciju, nije to ni lako jer je ponekad riječ o različitoj strukturi e, poljoprivrednog gospodarstva, o različitoj veličini poljoprivrednog gospodarstva. U dugoročnoj viziji za poljoprivredu trebamo pronaći dobro rješenje za ovo. Ja sam otvoren za rasprave. U trenutačnom prijedlogu gospodina Hogana E, učinjen je korak u ovom smjeru, ali nije učinjeno dovoljno. Slažem se s vama. To je svakako pitanje o kojem bismo trebalo dodatno razgovarati. Hvala kolega, kolega Jari ima dodatno pitanje. Hvala, možda sam nekako previše pitanja okupio e, u svome. Znači, što se tiče e, onoga što sam već, e, što sam već spomenuo, e, imamo jedan kompromis da će mala e, gospodarstva dobiti dodatno plaćanje, a države članice će dobiti određenu fleksibilnost s obzirom da su uvjeti u državama članicama različiti. Znači imamo zajedničku poljoprivrednu politiku i podršku malim gospodarstvima i dovoljna fleksibilnost državama članicama, ali i sustav uspostava sustava koji će biti manje birokratski. Moje pitanje je da li pozdravljate e, e, taj kompromis koji smo, e, koji smo donijeli ovdje upravo na ovom odboru? Gospodin Vačkovski, jedna minuta. I can, Evo, mogu vam samo reći da sam spreman razgovarati o ovom kompromisu u budućnosti. Mi na stolu imamo prijedlog komisije. To je vrlo zanimljiv kompromis. Općenito se zalažem za fleksibilan pristup za mogućnost, za to da damo mogućnost državama članicama da odlučuju. Jer imamo različite situacije. Recimo u Češkoj poljoprivredna gospodarstva su do 130 hektara, u Poljskoj srednja veličina farme je 10 hektara, u Rumunjskoj e, je to manje od 10 hektara, dakle prosječno jedno poljoprivredno gospodarstvo. I mislim da zato naš pristup mora biti fleksibilan. ovisno o tome je li riječ o malim ili velikim farmama, poljoprivrednim gospodarstvima. Imamo 80 tisuća poljoprivrednih gospodarstava od po 250 e, hektara. Znači, te ta gospodarstva e, dobivaju 25% izravnih plaćanja. kolegica Katainen i ona sjedi za vas, gospodin Arvoisa komissaari ehdokas, mehän tiedämme kaikki, että vain kannattava maatalous voi ylläpitää. Ja e, moram reći da samo rentabilna poljoprivreda može omogućiti e, dovoljnu opskrbu hranom. Što ćete napraviti kako biste omogućili da imamo poljoprivredu koja će biti rentabilna i koja će omogućiti borbu protiv klimatskih promjena? Što ćete napraviti da sa reformom zajedničke poljoprivredne politike imamo dalje poljoprivrednu proizvodnju koja će biti rentabilna u svim regijama u Europi i onima koje su manje razvijene. Što ćete napraviti e, za pomoć ruralnim razvojima i kako ćete nadoknaditi probleme sa prirodno nepovoljnim regijama? Što je sa stubom financiranja ZPP-a i što ćete napraviti kako financijski sektor ne bi doveo do toga da različiti kriteriji održivosti zapravo dovedu do toga da situacija ne bude više održiva. Hvala vam. Moje je mišljenje da održiva poljoprivreda Znači poljoprivreda sa višim okolišnim standardima može biti konkurentna ako je podržimo. Nije riječ o tome da trebamo podržati intenzivnu poljoprivredu zato što je ona ekonomski učinkovitija. Možda je to tako u kratkoročnom E, roku, ali na dugi rok e, ona je manje učinkovita. To je naš trošak. Mi moramo podržati poljoprivrednike koji štite okoliš, koji štite bioraznolikost i tako dalje. Ali ja mislim da mi tu nemamo izbora. Mislim da tu nema alternative. U svakom slučaju moramo podržati takvu vrstu poljoprivrede. To je apsolutno potrebno i zajedno s poljoprivrednicima eh, moramo raditi na ovaj način. Ne trebamo ih prisiljavati ni na što, ali moramo ih podržavati i to je zapravo bit eh, poljoprivredne politike i prvog stupa i drugog stupa, dakle ZPP-a u cijelosti. To je moj odgovor. Imate li još eh, pitanja? Gospođo Katajnen? Mogli bismo još govoriti o taksonomiji, o kriterijima održivosti i tako dalje. Ali evo, u nastavku, što se tiče drugog stupa i vaših odgovora koje ste nam poslali, vi kažete da ruralna područja u Europi moraju biti održiva, dinamična i tako dalje. To je jako dobro, drago mi je da tako mislite. Ali kad e, razgovaramo o rezanjima u drugom stupu, to je vrlo nezgodno. E, situacija je sve gora. Mnoge države ne mogu kompenzirati e, te rezove i upravo zato nam treba više fleksibilnosti među ova dva stupa. Biste li vi dali veću fleksibilnost državama članicama koje su spremne preuzeti nekakve ekološke mjere? Izvolite odgovoriti, gospodine Vojčekovski. Naravno. Ja ću podržati odluke država članica koje se odnose na prenošenja iz jednog u drugi stup. Dakle, u oba smjera, iz drugog stupa u prvi i iz prvog stupa u drugi. Mislim da je to potrebno jer imamo različite okolnosti u različitim državama članicama. Ali u svakom slučaju trebamo podržati sve ono što je prihvatljivo za okoliš i za klimu. Znači, prenošenje između ova dva stupa treba imati za posljedicu dobrobit za klimu i okoliš. E sad što se tiče drugog stupa i rezanje e, proračuna e, za drugi stup, imate pravo. Prijedlog komisije imali smo 100 milijarde eura, sada imamo manje od 80 milijarde eura. To je politička odluka Znači parlament, vijeće, države članice moraju se svi usuglasiti e, o proračunu. Ako imamo više novca, naravno da možemo učiniti više. Zastupnica na jednu minutu. Hvala lijepa. Imenovani povjereniče, u posljednjih pet godina imali smo povjerenika za poljoprivredu koji je načinio politički izbor da ne zaštiti ključne sektore njegovog portfelja. To je dovelo do mnogih transfezalnih poteškoća i mnogi su zapravo i vidjeli u takvom ponašanju njegovu želju da postane povjerenik za trgovinu. Njegovi e, odluke su i kako bile na štetu poljoprivrede, a naročito na štetu poljoprivrednika. I Poljoprivreda je uvijek pri trgovinskim sporazumima bila jednostavno nešto što se e, trampilo i popustalo kako bi se dobivale druge pogodnosti. A istovremeno na poljoprivrednom sektoru dolazili su problemi i gasilo se radna mjesta kako bi se omogućilo e, i kada se budu potpisivale trgovinski sporazumi. A e, podsjećam vas da usprkos prosvjedima kako proizvođača, tako i e, potrošača i građana se sada odobrava da se uvoze čak i genetski modificirane e, poljoprivredni proizvodi sa pesticidima. Ali moram moliti da sada prekinete. Da, naravno, ali moja uloga nije sada ovdje komentirati djelovanja trenutačnog povjerenika. E, trgovinska politika Europske unije e, i obrana naših poljoprivrednika u okviru trgovinske politike, to će biti predmet izvještaja revizorskog suda. Dakle, revizorski sud će ocijeniti situaciju ali mogu reći i sada se ovdje obvezati da ću biti aktivan po tom pitanju, po pitanju zaštite poljoprivrednika u situaciji kad postoji E, rizik da oni postanu e, žrtve međunarodnih trgovinskih sporazuma. Aktivno ću ih braniti. Na to se mogu ovdje obvezati. Hvala vam. Rondinelli, dodatno pitanje. Is oh. it? yes. E, voglio allora... Htjela sam vas onda pitati kako namjeravate promicati različitu politiku i želite li postati pravi protagonist u sljedećim trgovinskim pregovorima kako biste zaštitili poljoprivredne interese? Da, naravno. Kao što sam prije rekao, vrlo važan dokument će biti e, procjena učinka. Znači prvo moramo poznavati sve potencijalne posljedice. Znači koje su posljedice trgovinskog sporazuma po poljoprivrednike. Moramo znati e, sve o posljedicama, a nakon toga trebamo pronaći rješenja, odnosno instrumente za zaštitu poljoprivrednika. Jer naravno postoje razlozi zbog kojih se sklapaju trgovinski sporazumi. E, primjerice sporazum sa zemljama Merkosura. E, ali moramo isto tako vidjeti kako zaštititi poljoprivrednike u okviru tih sporazuma. Imamo priliku zaštititi poljoprivrednike, ali u prvom redu moramo se upoznati sa svim mogućim posljedicama. Zato je dokument E, o procjena učinka vrlo bitan. A on će biti spreman iduće godine. E, kolegica Neuhl, jedna minuta. Ja imam pitanje. Europska unija je propisala postizanje takozvanih ciljeva održivog razvoja e, i to SDG 5 i 15 su mi posebno važni. Zaštita ekosustava, zatim e, održivo gospodarenje, sprječavanje biodegradacije zemljišta i gubitka bioraznolikosti. Koji udio mi imamo u tome, mi sa svojom poljoprivrednom politikom? Kako stoji stvar sa održivošću e, inputa, primjerice soje. Imamo tu i gospodarske i socioekonomske aspekte. Što je sa e, krčenjem šuma? E, to su, stoga su moja dva pitanja. Kako ćete osigurati da kod uvoza e, zapravo da uvoz hrane za životinje se proizvozi na, na, na način koji štiti takozvane e, ciljeve održivog razvoja 5 i 15, a da se isto to primjenjuje i na uvoz hrane za životinje. Thank you very much. E, e, Hvala vam. Dosta pitanja. Spomenuli ste uvoz soje. Sada je to potrebno zato što e, naše stočarstvo treba tu stočnu hranu. Dakle, uvozi se soja za prehranu životinja koje uzgajamo. Ali uvozimo 40 milijardi e, soje godišnje, dakle riječ je o vrlo velikom uvozu. kao što sam rekao prije, moramo pružiti potporu poljoprivrednicima iz drugog stupa za one koji ne koriste uvoznu hranu. Recimo, to je jedna moguća mjera i to će biti jedan od mojih prijedloga. Održivost je vrlo važna za poljoprivrednike i moramo raditi na tome Oprostite, ali zaboravio sam na kraju pitanje. Kada govorimo o šumama, šume. Tako je, hvala. I dezertifikacija, isto tako, i to ste spomenuli. Imamo novo izvješće revizorskog suda koji utvrđuje e, problem zaštite tla. Na primjer, nemamo propis vezano za zaštitu tla i upravo zato se i događa dezertifikacija. I klimatske promjene su tu i poljoprivrednici su žrtve klimatskih promjena. Dezertifikacija je vrlo veliki problem u Europskoj uniji. Revizorski sud treba e, surađivati s drugim institucijama da se riješi ovaj problem. U Europskoj uniji na sreću nemamo problem deforestacije. 11 milijuna hektara više šume imamo u proteklih 20 godina. Međutim, problem e, deforestacije je problem e, drugih država i mi moramo naravno pratiti taj problem i iz perspektive međunarodne suradnje. Dodatno pitanje. Sie haben die europäische Landwirtschaft vi ste prikazali europsku poljoprivredu gotovo kao žrtvo, no e, ja sam drugčije argumentirala pitanje gdje je europska poljoprivreda počinitelj također, znači na neki način sukrivac tog e, krčenja šuma i gdje smo mi sukrivac da se koriste površine za soju i slično primjerice. Gdje je naša odgovornost? Mi kao E, Europski odbor za poljoprivredu imamo odgovornost i za razmatranje situacije u cijelom svijetu. Eine minute. Pa postoji kontroverzno mišljenje da je poljoprivreda odgovorna da je taj sektor odgovoran, jer sada su poljoprivrednici prisiljeni koristiti uvezenu stočnu hranu ali još jednom ću reći, trebali bismo poduprijeti kružno, kružnu poljoprivredu, lokalnu poljoprivredu sa lokalnom industrijom i mislim da je to najbolja metoda e, da se smanji uvoz iz drugih kontinenta. Dziękuję bardzo. Pytania o wyrównanie płatności już były. Wobec Imam pitanje, pitanje o legalizaciji plaćanja. Međutim, o tome se već govorilo. Vraćam se sada na proračun za sljedeće financijsko razdoblje i e, sa odredbom o pristupačnosti e, samih e, sredstava, dakle tre i tih fondova treba dakle poštivati odredbu za zaštitu financijskih interesa, ako se to aktivira, ta eh, odredba, onda će prvi platiti cekt poljoprivrednici jer 50% njihovih prihoda će tu otići. Što vi mislite o tom instrumentu? Imam još jedno pitanje koje govori o strateškom planu i o obvezama da se definira aktivni poljoprivrednik. To je zaista ključno za nekoga tko dolazi iz zemlje poput moje, gdje ima jako puno e, vlasnika zemljišta. E, dakle, ja se da ćete nam nešto reći u tom smislu. Hvala. Gospodine Vočekovski, dvije minute. Što se tiče definicije aktivnog poljoprivrednika, slažem se da nam ta definicija treba. I isto tako trebamo otvoriti zakonodavni postupak kako bismo o tome govorili. A što se tiče prvog pitanja, naime uvjetovanosti e, pravne države i pravila u proračunu. O tom pitanju revizorski sud izrađuje mišljenje o prijedlogu uredbe. Mogu vam pročitati samo naslove poglavlja nisam ja bio autor, već jedan drugi kolega s revizorskog suda je napisao to mišljenje. Cijeli je sud odgovoran za to mišljenje, međutim, mišljenje je pripremio jedan od kolega. Dakle, novi mehanizam sa više diskrecionog prava. Da nema nikakve specifične e, e, konzultacije s dionicima, nema procjene učinka, nema jasne obveze da komisija procjeni mogućnost da na vlastu inicijativu ukine mjere, niti zahtjev za komisiju da prouči financijski utjecaj na nacionalne proračune i na pojedinačne korisnike. Nije moja uloga da procijenim prijedlog komisije, već prema E, s mišljenju Revizijskog suda ovo nije dobro bilo pripremljeno. Hvala kolega Kalinovski, možete postaviti dodatno pitanje. Hvala da ste se izjasnili o definiciji aktivnog poljoprivrednika, tim prije što vlada koja vas je imenovala se protivila tom rješenju. Što se pak uvjenotovanosti tiče, želim vam postaviti jedno pitanje kao budućem povjereniku. Ja kao poljoprivrednik imam zaista velika očekivanja. Želim da nagovorite druge povjerenike i stručnjake. Iz te odredbe treba isključiti poljoprivrednike, ako je loša vlada na vlasti, ne trebaju zato platiti ceh poljoprivrednici, jer im se oduzima 50% prihoda. Jednostavno ne mogu zamisliti da se jedan dio stanovnika tretira na taj način. Pa to je e, za vas pravi izazov. Gospodine Vojčakovski. Da, međutim, u novoj komisiji bi se moralo raspravljati o tom prijedlogu. A mišljenje revizorskog suda jako je kritično i ona se zaista ozbiljno mora uzeti u obzir. To će biti moj prijedlog da se vrlo ozbiljno razmotre prigovori revizorskog suda. Vezano za tu uvjetovanost. Kolega Mekarti na jednu minutu. Htio bih se vratiti na vaše uvodno izlaganje kada ste spomenuli da Europska unija e, gubi velik broj poljoprivrednih gospodarstava nema smisla da provedete studiju kako biste saznali kakva je prava situacija. Jednostavno ću vam reći da poljoprivredna gospodarstva su neodrživa jer ne ostvaruju dobit. I htio bih spomenuti dva područja s kojima se treba pozabaviti. Prvo, plaćanje poljoprivredi. 25 tisuća najbogatijih poljoprivrednih poduzeća dobivaju oko 13 milijardi eura što znači 10% ne ZPP-a i proračuna ZPP-a, već proračuna cijele Europske unije. Dok većina poljoprivrednika ne dobivaju gotovo ništa. Drugo, u ovom poljoprivrednom modelu vidjeli smo stalno jačanje e, konsolidacije različitih maloprodajnih e, e, cijena i u zemljama putirske poljoprivrednice poljoprivrednici dobivaju jako mala plaćanja, dakle bez presedana. Što ćete napraviti kako biste zaštitili farmere a protiv ovih velikih interesa. Isprič, e, ispričavam se, krivo sam izgovorio vaše ime, ali evo, gospodin Vočkovski ima dvije minute. Thank Karti. Hvala vam, gospodine Karti. Naravno da Europska unija ne može određivati cijene na tržištu jer je to slobodno tržište. Međutim, kao povjerenik spreman sam saslušati poljoprivrednike, vidjeti koji su njihovi problemi i pokušati naći rješenja. Biću dakle povjerenik otvoren za dijalog s poljoprivrednicima. To vam mogu obećati. Imate pravo da su te razlike između velikih i malih poljoprivrednih gospodarstava velike. Znamo da 20% ovi najveći eh, poljoprivrednici dobivaju 80% iz sredstava iz proračuna dok 20%, dok 80% njih dobiva 20% sredstava ali to treba riješiti dugoročnom vizijom za poljoprivredu jer u sadašnjem razdoblju nema e, rješenja. Međutim, postoje moguća rješenja. Upravo to aktivni poljoprivrednik, ta definicija možda može pridonijeti rješenju te situacije. Međutim, Općenito uzevši, mislim da je jako važno da raspravljamo o dugoročnoj viziji za poljoprivredu. Kako dati podršku poljoprivrednicima i gdje je mjesto za mala poljoprivredna gospodarstva, gdje je mjesto velikim poljoprivrednim gospodarstvima. Moramo pokušati naći zajednički odgovor. Hvala. Gospodin Karti, dodatno pitanje. Ne znam što ste rekli, ali niste odgovorili na moje pitanje. Imam osjećaj da ćete opet doći pred nas prije nego što se ovaj postupak konačno završi. Molim vas sada vam želim postaviti nešto vrlo konkretno i molim odgovor. Prvo, mislim da ćemo pomoći situaciji ako imamo maksimalan gornji iznos plaćanja kako bi se to sredstva mogla dati onda onaj višak običnim poljoprivrednicima. I drugo, moramo uvesti zabranu da preprodavači prodaju po cijeni koja je ispod tržišne cijene. Dakle, veliki distributeri. Gospodine Vojtekovski, izvolite. Naravno, treba zabraniti dumping u Europskoj uniji, a i posvuda. Ja sam nekada bio zastupnik u Europskom parlamentu gdje smo imali uspješnu akciju koju smo vodili protiv dampinških cijena jagoda uvezenih iz, uvezenih iz Kine. To smo imali prije puno godina. A e, pitanje e, maksimalnih e, isplata. To je važno pitanje za koje treba naći političko rješenje. Sada je stajalište to da je to dobrovoljno maksimalno plaćanje. Dakle, to je jedan razlog iz kojeg je situacija različita od države do države. Osim toga, postoji velika razlika u veličini poljoprivrednog gospodarstva. Kao što sam već rekla, 130 hektara je prosječna, e, prosječna farma u Češkoj, 10 hektara u Poljskoj. Dakle, treba vidjeti, ali dio toga vezano je zato što je sve to dobrovoljno. A prijedlog komisije je da to postaje neobvezno. Međutim, ja e, razumijem i argumente iz kojih to može biti na dobrovoljnoj osnovi. Kolegica Krvaljiš na jednu minutu. Eh, hvala lijepa. E, gospodine Vojtekovski, ruralna područja zahtijevaju posebnu pozornost i postoji neka ultraperiferna područja imaju i strukturne probleme u tim dakle najudaljenijim područjima. Vi u vašoj dugoročnoj viziji kombinirate različite ambicije. Ono što ja moram shvatiti je što namjeravate konkretno napraviti kako biste pomogli ruralnim krajevima koje su sada već i pogođene time što e, ih je mnogo ljudi napustilo, mnogo stanovnika napustilo. Situacija je vrlo složena. Stanovništvo stari, a male poljoprivrednici su upravo okosnica tih e, ruralnih područja o kojima sam govorila. E, hvala lijepa, gospođo Krvanjiš. Kao što sam ranije rekao, u potpunosti razumijem specifične probleme poljoprivrednika u tim e, područjima na Azorima, se bio ili pak na Madeiri, a e, imamo i druge takve e, takva udaljena područja Reunion ili Guadalupu primjerice. Prijedlog komisije je da se nastavi sa sustavom potpora. To možda nije dovoljno. Otvoren sam za daljnje rasprave. Ja ću također imati na umu i starije poljoprivrednike u najudaljenijim regijama u Europi. Ne sam bio u svima od tih regija, ali u većini njih sam bio i jasno mi je kako je situacija s tamošnjim poljoprivrednicom. Izvolite, gospođo Karavanjež. Hvala lijepa. Možete li dakle zajamčiti na neki način da e, se napravi ono što je odlučio povjerenik Hogan i da se taj e, režim zadrži. Mogu li ja reći e, mojim sugrađanima da će se vi obvezujete da ćete to učiniti? Moram reći da sam otvoren za dalje političke rasprave o proračunu e, zajedničke poljoprivredne politike i proračun upravo za te, e, ta područja e, kako bi ta izdvajanja za ta područja ostala na sadašnjoj razini. Gospođo Scott Cato, imate jednu minutu. Gospodine Vojtekovski, Ujedinjeni narodi jasno kaže da našu zemlju moramo koristiti kao ponor ugljika, kako ne bismo prešli sa zatopljenjem za više od 1,5 stupnjeva. U protivnom, postoji velika mogućnost da dođe do kolapsa. Kad ste rekli da ćete podržati zelenu poljoprivredu, treba nam ekološka poljoprivreda, da imamo ugljikom e, bogata tla, a da istovremeno izbjegnemo mnoge probleme. Moramo izbjeći uvoz soje koja dovodi do krčenja šuma kako bismo na taj način hranili domaće životinje. Treba e, mnogo toga napraviti na prirodan način, primjerice da mijenjamo kulture. Moramo također nešto napraviti kako bi se spriječile poprave sve to predstavlja zelenu poljoprivredu. Jeste li vi spremni preuzeti čelnu ulogu? Hoćete li vi predvoditi Europskim zelenim planom za poljoprivredu? Hvala, gospodine Vojčekovski. Hvala vam na ovom pitanju. Odgovor na vaše pitanje je da. Ja sam u potpunosti spreman. Bio je to upravo jedan od razloga iz kojeg sam dao pozitivan odgovor na ovaj neočekivani prijedlog da budem kandidat za mjesto povjerenika u Europskoj komisiji. Zeleni plan, plan zelene poljoprivrede je upravo nešto što otvara mogućnost da se poljoprivreda usmjeri u tom pravcu, da bude zelenije. To moramo učiniti s poljoprivrednicima, a ne protiv njih. To je vrlo važno. Čujem e, ponekada e, mišljenje da poljoprivrednike treba prisiliti na zelenu poljoprivredu. Ne, treba ih podstaći i podržati i pomoći im. I na taj način pomoći ćemo i cijelom društvu. Hvala, gospođo Scott Imate li dodatno pitanje? E, znate, mislim da ću vas držati za riječ. Danas sam ovdje obukla evo, u zeleno jer upravo e, tu nemamo e, neke stvari koje ne možemo popustiti. Mi smo protiv poljoprivrednika, mi smo protiv velikih poljoprivrednih kombinata koji koriste ogromnu mašineriju. To je velika eh, prehrambeno poljoprivredna industrija. Hoćete li se vi njima suprotstaviti kako bismo mogli omogućiti našim eh, poljoprivrednicima da eh, rade na zeleniji način? Da, slažem se s vama, gospođo. Hvala, ovo je bilo kratak odgovor. Kolega Kristensen na jednu minutu. Hvala. Dopusti mi sada da postavim pitanje povjereniku. Biste li na jedan otvoreniji način mogli reći što je poljoprivredno područje kako bi poljoprivrednik mogao na bolji način obrađivati vlastitu zemlju? Potrebna nam je biološka raznolikost, a istovremeno poljoprivrednici ne smiju izgubiti mogućnost e, za to da ostvare prihod. To je zaista nešto što je temeljno. Što ćete vi napraviti kako bi europski poljoprivrednici zaista mogli ostvariti povećanu potražnju za proizvodnjom hrane, a istovremeno da im omogućite da ostvare ciljeve vezane za zaštitu klimatske promjene. Agrikultura, poljoprivreda je dio upravo tog rješenja. Hvala, imate dvije minute, gospodine Vojtekovski. Vaše pitanje je teško pitanje, Mogu samo reći kakav bi trebao naš pristup takvoj poljoprivredi i kakav je moj pristup takvoj poljoprivredi. Smatram da ima tri bitna pitanja. Tri aspekta poljoprivrede. To su poljoprivrednici koje moramo zaštititi, moramo ih podržati. kako bi oni imali odgovarajući prihod te da mogu živjeti od tog prihoda u ruralnim područjima i, i mm, da se mogu baviti poljoprivredom. Drugo, vezano za društvo u cjelini, to je opskrba hranom u dovoljnoj mjeri i eh, moramo imati dovoljno hrane, to je vrlo važno. Također biološka raznolikost je važna, okoliš, klimatske promjene. Moramo dakle podržati poljoprivredu i moramo moći zajamčiti sve te vrijednosti. Moramo zaštititi poljoprivrednike, moramo zaštititi e, okoliš. Mogu li ja to zajamčiti? Pa učinit ću sve što mogu kako bi se išlo u tom smjeru. Međutim, jamstvo je nešto što mogu dati europski poljoprivrednici koje će društvo u cjelini podržati. Hvala. Kolega Kristensen ima pravo na dodatno pitanje. Hvala. Povjereniče, jeste li vi dopustili poljoprivrednicima da određuju što i kako će proizvoditi na svojoj zemlji i da se prema poljoprivrednicima postavljaju pošteniji zahtjevi. Ursula uh, von der Leyen rekla je jedno, jedno pravilo, novo pravilo, dva stara pravila treba ukinuti. Zašto to biste promicali e, malu e, poljoprivredu koja zagađuje za, e, za razliku od eventualno velike poljoprivrede koja je ekološki prihvatljiva. Jedna minuta, gospodine Hvala. ja se slažem da ne želimo nikakva dodatna birokratska pravila niti jedno, na, jedno birokratsko pravilo ne treba dodavati nova. Ne smijemo stvarati novu birokraciju, osobito ne za poljoprivrednike. Ispričavam se, izgubio sam prvi dio vašeg pitanja. Ispričavam se. will du favorisere de små klimabelastende Zašto promičete e, malo poljoprivredu koja zagađuje klimu e, na štetu e, visokotehnološke poljoprivrede koja štiti klimu? No, this is not that uh, maybe it's not, not, not clear position možda to stajalište nije bilo dovoljno jasno. Ja nikad nisam rekao da, da podržavam samo malu poljoprivredu. Malu, e, mala, srednja poljoprivreda i ekološki prihvatljiva poljoprivreda. Ekološki prihvatljiva ne znači samo male farme, mali poljoprivrednici, možda mali poljoprivrednici koji posluju na prirodan način, koji uzgajaju na prirodan način, E, su dobri u tom smislu, no ovo nije stvar veličine, već je stvar vrste poljoprivrede. Hvala. Evo, dolazimo do zadnjeg pitanja danas. Kolega Hansin. Hvala gospodine povjereniče. Poštovani imenovani povjereniče, moramo danas odlučiti o, i odlučivat ćemo i o budućnosti ZPP-a i o više od trećine europskog proračuna. Vaš je integritet e, doveden u pitanje i više od 400 e, zastupnika u ovom parlamentu u tom trenutku nisu vam e, iskazali povjerenje. Imali ste određenih problema sa putnim troškovima, rekli ste da ste na vlastitu inicijativu vratili nekih 11.000 eura. E, da li e, potvrđujete ovdje da ste na vlastitu inicijativu vratili te neprimjereno potrošene novce i kako e, nam možete osigurati da ćete u buduće sa svojim putnim troškovima pošteno postupati? Dvije minute. Hvala vam na ovom pitanju. Olaf je zaključio istragu koja je pokrenuta u srpnju 2016. i svi moji putni troškovi su provjereni. Više od tisuću dokumenata je provjereno. Ja jesam platio odnosno vratio e, te troškove i to pet mjeseci prije same istrage. Ja mislim da to plaćanje na moju vlastitu inicijativu bez bilo kakvog zahtjeva parlamenta ili financijske službe. E, plaćanje nije bio možda niti rezultat, već je možda bilo čak razlog te istrage. Ja sam na vlastitu inicijativu vratio taj iznos zato što samo zato što je postao rizik nekorektnog, netočnog plaćanja. Niti jedan euro nije s moje strane zloupotrebljen. Postoji i opis, e, ja ga negdje ovdje imam, opis e, ovih dokumenata e, gdje je cijeli taj slučaj opisan. Samo nenamjerne to su samo bile nenamjerne greške koje nisu e, nikakvog utjecaja imale na proračun. Nisam zlo provjerio niti jedan euro i Olaf je zaključio e, tu istragu i potvrdio moju javnu izjavu. Kolega Hansen, imate li dodatno pitanje na tu temu? Dakle, tri puta ste ponovili na vlastu inicijativu, znači vi nječete da glavno tajništvo ovog doma potvrdio povrat e, tih e, sredstava 8. E, srpnja 2014. i vi ste to zanijekali u pismu kvestorima iz srpnja i kvestori su potvrdili odluku glavnog tajništva od 16. prosinca 2014. To je sve bilo prije, znači nije baš bilo na vašu vlastitu inicijativu kako vi kažete. gospodin Vojčekovski. E, to je drugo pitanje, ovo je pitanje marže. Ja sam bio žrtva te situacije, a ne počinitelj, tako reći. Da, bilo je to plaćanje za putničku agenciju. Financijska služba Eh, je platila previše po njihovom mišljenju za putnu agenciju. Znači to ništa nije bilo pogrešno s moje strane, eh, ja apsolutno ništa pogrešno nisam učinio. Hvala. Gospodine Vojčekovski. Hvala i kolegicama i kolegama, svim sudionicima saslušanja, današnjeg saslušanja, e, vaši odgovori bili su nam od velike koristi. Stekli smo značajne spoznaje. Gospodin Vojčekovski, sada imate priliku e, u pet minuta zaključiti ovu raspravu ali prije toga bih ja najavio da ćemo odmah nakon ovoga od 17.45 do 18.45 e, uz isključenje javnosti imati sjednicu koordinatora. Koordinatore pozivamo da e, iskažu svoje mišljenje u tom periodu o tome može li e, gospodin Vočekovski e, smatrali se ovlaštenim za obnašanje dužnosti za koje je imenovan. A sada, gospodine Vojčekovski, vi imate još pet minuta za zaključak. Hvala. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, hvala vam na brojnim relevantnim pitanjima koje ste postavili tijekom mm, proteklih nekoliko sati. Za kraj ću, ako mi dopustite, naglasiti ono što je meni važno. Želio bih vas posjetiti na jednu važnu riječ e, danas podne, a ta riječ je dijalog. Ja sam uvijek bio otvoren za dijalog i nastavit ću biti otvoren za dijalog Angažirat ću se u dijalogu s vama, poštovani e, zastupnici Europskog parlamenta kao pojedinci i članovi ovog odbora. Ja ću taj dijalog proširiti i na druge dionike, na osobito poljoprivrednike, organizacije poljoprivrednika i druge nevladine organizacije koje su zainteresirane za poljoprivredni sektor. E, trebali bismo zajednički surađivati na korist poljoprivrede i e, vašeg, vaših ruralnih područja. Radujem se tome što ću se pridružiti vašim raspravama i saslušati vaše mišljenje kod važnih e, tema. U okviru ovog dijaloga drago mi je što ćemo surađivati na izradi dugoročne vizije za poljoprivrednu mi e, trebamo informiranu raspravu oko toga što želimo za naše poljoprivrednike u nadolazećem desetljeću. Takva rasprava može se održati samo na temelju e, solidne analize kretanja i e, pokretača e, Pozivam vas da zajedno ostvarimo našu viziju za naša ruralna područja i za našu poljoprivredu. Hvala. Hvala. To je bilo vrlo kratko držali ste se vremena. Evo, e, naravno, pljesak je uvijek dobro došao. Evo, na kraju smo saslušanja javnog dijela saslušanja. Ako politički klubovi to žele, mogu reći da možete ostati u ovoj prostoriji i e, da se možete sastati i u okviru ove prostorije ako se želite posavjetovati prije sastanka koordinatora u 17.45. Srčna hvala svima na pitanjima koje ste uputili gospodinu Vočehovskom.